Krševica. Time smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Sada prelazimo na jednominutne govore. E, prva riječ ima gospođa Estara gut Hvala. Evo, e, htjela bih govoriti o Europskom zakonu o pristupačnosti pristupaju se, e, preporučuju se minimalne norme kako bi sve osobe s invaliditetom i mogle imati pristupa prometnim sredstvima, novim tehnologijama, radu i svim aspektima društva. Naručena je studija o socijalnom utjecaju novih mjera kojim se traži poboljšanje robama i uslugama za osobe s invaliditetom. E, pokušava se dakle odmjeriti kako će poboljšanja sve te mjere donijeti. To e, bi se trebalo završiti 2013. godine, a počelo se 2015. godine. Zaključi još uvijek nisu poznati i zato tražimo od komisije i parlamenta da nam kažu kakve vijesti o tome imaju kako bismo shvatili kakve će to prednosti donijeti jer bi na taj način se poboljšao životni standard velikog broja ljudi sa invaliditetom. Hvala kolega Jerek. Hvala. Ja želim načiniti apel predsjedniku Europskog vijeća. Gospodine Tusku, interesu europskog kapitala je e, da e, se e, zna što se radi s poljskim rudnicima ugljena. Oni nam daju jeftinu energiju. Moram poljska vlada znati što radi. Ne može pokleknuti pred lobistima, uključujući financijske lobiste. Moramo zaista imati solidarnu energetsku uniju koja će se zasnivati na ugljenu, ali i na zajedničkom ugovaranju cijena plina. Na taj način će se omogućiti da imamo prelaze na ne e, e, na ekonomiju ugljena. Gospodine predsjedatelju, Grci su e, izašli na izbore, narod je rekao svoje sve ono što je dosad, što smo do sad e, odradili, e, tome svemu je grčki narod rekao ne. Pokazalo je da ima svoju vlastitu slobodnu volju. Time e, s time Evropska unija ima sada problem. Kako ćemo se postaviti prema tome da je grčki narod izrazio svoju volju na demokratskim izborima? kako se postaviti kada narod na demokratskim izborima kaže ne, tako ne. E, to sad pokazuje koliko je e, strašan konflikt između e, onoga što hoće politički vođe u Europskoj uniji i onoga što hoće narod. Moramo se vratiti na načelo odgovornosti za vlastito djelovanje i za vlastito političko djelovanje. to je jedina mogućnost da se e, vratimo i na to da države preuzimaju odgovornost za svoje djelovanje. Hvala kolega Luke.

kolega Flanagan nije ovdje, zato riječ e, dobiva kolegica Gusman. Hvala lijepa. U Španjolskoj smo svjedoci e, kriminalizacije društvenih protesta e, režim reagira na autoritaran način protiv e, toga što se članovi e, što se narod e, izražava svoje nezadovoljstvo proganja se članove sindikata izriču se vrlo visoke kazne ti sindikalisti će neme biti izvedeni pred sud Europska komisija e, mora zbog toga upozoriti Španjolsku jer njihovo pravo na afer suđenje nije osigurano e, sve veće kazne i globe protiv onih koji demonstriraju e, da li je to ponašanje države koje je u skladu sa vladavinom prava u Europskoj uniji. Hvala lijepa gospođo Albiol Guzman. A sada

Htio bih govoriti o tome kako mi i dalje uporno govorimo o fenomenu kao nečemu što nije prioritet u Europskoj uniji. Mafijaški fenomen s kojim se svako toliko bavimo na odborima u različitim temama je apsolutni prioritet jer je to izvor korupcije e, i isto tako financira terorizam. Oni iskorištavaju i zapravo jednu ljudsko siromaštvo i mi moramo imati borbu protiv mafije, trebamo imati tužiteljstvo protiv mafije, moramo imati stalni odbor za borbu protiv organiziranog kriminala. I mogli bismo imati jedan izvrstan mehanizam koji bi mogao u osnovi pomoći da se sreže ono što je izvor i stvara organizirani kriminal, a to je siromaštvo i bijeda. Hvala lijepa kolega Korao, slijedi kolega Papadakis. Gospodine predsjedatelju, quantitative easing mjera koju je najavio e, gospodin Dragi i plan e, za fond za strateška ulaganja gospodina Junkera, to je manje više jedno te isto. Monopoli i elite će nastaviti sa onim što i do sada rade i to će donijeti još više patnje običnom narodu. To nije e, tome će socijali, tome će socijalisti pružiti otpor i borit će se protiv monopola. E, možete očekivati e, snažan otpor naroda protiv toga u cijeloj Europi. Hvala lijepa gospodine Papadakis. Gospodin Skedovski ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Za mnoge je Grčka mjesto gdje bi rado živjeli, za sve osim za mene. Norveška je zemlja gdje stotine, odnosno tisuće djece se oduzima roditeljima bez ikakvog razloga ja vas pitam koliko dugo ćemo ignorirati takvu praksu koliko dugo ćemo kritizirati mnoge zemlje a nećemo gledati što se događa u našim susjednim zemljama ja sam vlastitim očima vidio da nikakva pravna sredstva nisu pomogla ne možemo biti E, iznenađeni što majke iz Poljske i Litve kidnapiraju svoju djecu da bi ih vratili u vlastite zemlje. E, jedna Čehinja je otela svoju vlastitu djecu i nije proglašena krivo, međutim ona e, svejedno ne može vratiti svoju djecu u Češku i ne može razgovarati s njima češki. Kako možemo ignorirati činjenicu da češki i evropski građani nemaju zagarantirana svoja osnovna prava? Hvala lijepa, gospodine Zehovski, a sada riječ ima gospodin Sana. Moja izborna jedinica, zapadni Midlands, e, tu nedostaje 718 milijuna eura e, zbog e, indolencije naše konzervativne vlade. Tori vlada Ujedinog kraljevstva inzistira da novac žele dati privatnim kompanijama s čime se komisija iz razumljivih razloga ne slaže. 107 na milijune, e, na stotine milijuna e, eura za različite e, izborne jedinice u Ujedinom kraljevstvu Dakle, dijelovi e, Ujedinjenog kraljevstva ne dobivaju na stotine milijuna eura krivnjom vlade Ujedinjenog kraljevstva. Hvala lijepa. Sada gospodin Zahradil. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Govorit ću nešto u vezi s Njemačkom. Možda će vam biti zanimljivo. Od 1. siječnja ove godine postoji u Njemačkoj zakon o minimalnim plaćama koji je obvezan i za transportna poduzeća e, čak i za e, poduzeća iz istočne e, Europe ta minimalna plaća je četiri puta veća nego minimalna plaća u Češkoj. Obzirom na tu situaciju možemo reći da će E, zbog tog zakona doći do poremećaja tržišnog natjecanja u našem jedinstvenom tržištu i to je prepreka za slobodno kretanje usluga E, i u suprotnosti s jednim od osnovnih načela Europske unije, tako da bi komisija trebala poduzeti mjere protiv toga. Mislim da nije pravno moguće da se takav zakon primjenjuje i na e, kompanije iz drugih zemalja, a ne iz Njemačke. Hvala lijepo gospodine Zahradil. Sada gospodin Patima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Ne mogu danas govoriti, a naspomenuti situaciju u Ukrajini, jer konflikt u Ukrajini e, je nešto gdje e, je hitno potrebna međunarodna e, intervencija kako bi se postigao prekid vatre. U time bi se spriječio daljnji gubitak teritorija. Međutim, proteklih mjeseci dogodili su se ozbiljne situacije, gotovo sudari civilnih i vojnih aviona, e, jer se učestalost vojnih letova e, povećala u europskom zračnom prostoru i e, vrlo često e, vojni zrakoplovi lete sa nekim e, e, sustavima isključenim. Dakle, mora se spriječiti da vojni zrakoplovi lete bez uključenih transpondera. Hvala lijepa kolega Paet. Sada gospodin Tenant ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nikad nije lako govoriti o ratu i njegovim posljedicama. E, vjerujte mi, ja sam imao tu nesreću da sam bio prisiljen služiti u ruskoj vojsci u 80. godinama. Kao što je kolega rekao, Ukrajina je u dubokoj krizi. Valuta je izgubila vrijednost e, pala za 50%, e, rezerve strane valute su se smanjile za 50% i zato želim postaviti pitanje jesmo li e, preuzeli odgovarajuće obaveze u vezi sa svim vrstama pomoći Ukrajini e, a unutar našeg višegodišnjeg financijskog okvira. Uvjeren sam da se u Europskoj uniji e, događaju i druge krize, ali palestinske vlasti primaju 500 milijuna eura svake godine, a sada je njemačka kancelarka predložila da istu tu svotu E, doniramo, poklonimo i Ukrajini. Međutim, e, veličina tih gospodarstava, odnosno zemalja je jako različita. Time ću završiti svoj govor. Hvala lijepa, gospodine Tarand. A sada gospodin Kristoforu ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Turska već 40 godina E, okupira jednu zemlju, dio teritorija jedne zemlje članice Europske unije i to ima tragične posljedice, e, a te posljedice se mogu mjeriti tisućama izbjeglica sa Cipra u druge zemlje, ali i nekim drugim stvarima. Na primjer, e, postoje nestale osobe na Cipru. Ne pokazuje se osjetljivost prema tom problemu. Mi nemamo pristup arhivima Turske, turskim vojnim arhivima. Oni su e, neke dijelove otoka jednostavno e, proglasili vojnim područjima i na taj način nam onemogućuju pristup dokumentima, a veliki je broj nestalih osoba E, i ništa se ne zna o njima i odnosno gdje se nalaze njihovih ostaci. E, Cipar je zemlja članica Europske unije i ja mislim da Europska unija mora učiniti što, što god može kako bi se taj problem riješio. Hvala lijepa. Osnivanje Europskog e, strateškog fonda za investicije se smatra kao da je to jedna vrsta europske integracije. O tome je govorio i predsjednik Juncker. Treba u to uvući i građane, oni moraju biti uključeni i moramo omogućiti da se taj potencijal izrazi. Zašto ne bismo omogućili i da građani se više osjećaju kao dio tog projekta? Moglo bi se naći nove načine financiranja fondova koji će izravno omogućiti da se na primjer napravi financiranje tako da će taj europski proizvod moći utjecati na nešto što je više nego mnogi drugi utjecao na živote milijuna europskih građana a to je program Erasmus on je značajan za mlade ljude to bi značilo jednostavno da postoji velika volja za Europom, ali često oni ne nalaze prave kanale da se takva njihova želja za Europom dobro e, informira i realizira. Moramo dakle na smijen način odgovoriti na ovakve potrebe. Hvala vam zastupnice Moska, Zahvaljujem predsjedatelju. Iskoristila bih ovu priliku da ukažem na prekršaj prava mojih birača. To su građani Gibraltara koji su također e, državljani Europske unije i ovdje se pozivam na prinaku prijedloga o jedinstvenom europskom nebu. Komisija je uključila e, spomen na to da bi prijedlog u potpunosti bio primjenjiv na Gibraltar. U ožujku 2013. glasili smo na o amandmanu da se isključi Gibraltar i građane jer je to glasanje bilo diskriminatorno i neprihvatljivo. Zamislite da smo isključili europske građane na temelju etničkog porijekla ili spola. No, to smo upravo učinili na temelju nacionalnosti. Trenutno ovo je blokirano u vijeću strane Velike Britanije i to s pravom, ali to znači da niti jedan građan u Europi ne može profitirati od novih uredbi unutar jedinstvenog europskog neba. Pozivam kolege da se pobrine da parlament dokine ovako diskriminatoran stav. Hvala zastupnice i zastupnik Weigel ima riječ. Da, hvala lijepa predsjedniče. U jednom dijelu i to vrlo osjetljivom dijelu Europe još uvijek se vodi rat. Već prije dosta godina gledali smo vijesti i tamo smo gledali e, bojna polja na Balkanu. Međutim, ponovno vidimo takve iste slike. Velik broj ljudi traži rješenje i e, bježe od kuća. Radi se o civilima. Radi se o e, žrtvama sukoba. Pojavit će se novi naraštaj djece izbjeglica. Zašto to nismo uspjeli spriječiti? Zašto nismo uspjeli spriječiti pregovorima i učinkovitim mjerama da se zaštiti civilno stanovništvo? Ratu treba pogledati u oči. On ne pravi razliku među žrtvama. E, Hvala vam, zastupnik Kalinovski. Hvala vam, predsjedatelju. 19. siječnja francuski ministar poljoprivrede nas je obavijestio o bilateralnom sporazumu sa Ruskom federacijom o izvozu svinjetine. To je kršenje pravila Europske unije. Komisija nije bila obavještena, je bila obavještena o tome, no nije učinila ništa da se uplete u taj proces. Odnos Europske unije i Rusije pitanje je od ključne važnosti. Ruska federacija u više navrata je pokušala slomiti naše jedinstvo Imamo embargo na izvoz europskih proizvoda u Rusiji, isto tako i oružani sukob u Ukrajini. Svi znamo da se radi o jednoj te istoj stvari. Ne smijemo dakle dopustiti si da nas se razdvoji, moramo ostati jedinstveni. Pozivam komisiju da odradi svoj posao. Hvala vam, zastupnica Kertendavanja. Hvala vam. 84. godine 37 radnika Kemel Lerda otpušteni su i nisu dobili prava na penzije i to zbog štrajka. Prošle godine na odboru za predstavke Edi Mardel je objasnio da usprkos činjenici da niti jedan zakon time nije bio prekršen, e, prosvjednicima nikad nije bilo objašnjeno zbog čega su otpušteni. E, neka povijesna kršenja pravde pokazuju da, je došlo do tajnih planova zatvaranja radnih mjesta, konzervativni ministri iz tog doba pokušali su utjecati na policiju, izvršiti pristinak, pritisak da bi e, osnažili e, razmirice unutar poduzeća. Tražimo pravdu za radnike, temeljna prava ovih radnika su prekršena i komisija bi trebala inzistirati e, da britanska vlada objavi potrebne informacije kako bismo se pobrinuli da radnici Camel Airda dobe pravdu koju toliko dugo čekaju. Zahvaljujem. Riječ ima zastupnik Mato. Hvala predsjedatelju. Ja bih mogao nešto reći o španjolskom Gibraltaru, ali neću učiniti. Govorit ću o istraživanju koje se provodi u Španjolsku, na, Španjolskoj na Kanarskim otocima gdje imamo najbolji, najbolji astronomski e, observatorij na svijetu i gdje imamo vrlo važan istraživački institut koji već 30 godina eh, služi Europi. Ova e, promatračnica radi sa drugim centrima i pokušavamo e, na Kanarima e, stvoriti najveći teleskop za gama zrake na svijetu. To ima podršku i španjolske vlade i želimo omogućiti ovoj instituciji da služi napretku znanosti u Europi. Instalacija ove mreže bila bi kvalitativan skok u napredu našem poznavanju svemira i velik doprinos astrofizici na Kanarskim otocima. Pozivam vas da podržite taj projekt. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima zastupnica Rodriguez Fernandez. 2006. Europska investicijska banka e, dala je 800 miliona e, vrijedan zajam vladi kako bi se financirao program Kreo skola za renovaciju škola. Devet godina kasnije E, došlo je do znatnih kašnjenja, mnoge škole nisu primile nikakav novac i što je još gore, mnogi učenici moraju raditi u užasnim uvjetima. Vrijeme je da banka se uplete i pobrine se da vlada Valencije ispuni obećanja i obnovi ove škole. E, istaknula bi posebno jednu školu, Sjeda de Cremona, čiji učenici su morali učiti u svojvrsnim kolibama i već neko vrijeme stvorili su, već neko vrijeme rade na jednom pokretu za škole jer vlada ne ispunjava svoja obećanja. E, zapravo se zatvaraju škole i pokušavaju zapravo u tom smjeru raditi. No ne možemo to učiniti samo zato što vlade ne ispunjavaju svoja obećanja. Hvala vam. Zastupnik Valencija sljedeći. Zahvaljujem. U ponedjeljak tijekom sastanka e, vijeća ministra za poljoprivredu komisija je rekla da ne dopušta da države članice Europe e, stupaju bilateralne sporazume s Rusijom što se tiče prodaje svinjetine. Mislim da je ova situacija neprihvatljiva. Rusija želi stvoriti razdor u Europi i zbog toga ne možemo tolerirati diskriminatorne prakse, prakse protiv niti jedne države članice. Što se tiče kontakata i pregovora s Rusijom, e, to vrijedi, a isto tako vrijedi u kriznim situacijama i imajući nam situaciju u Ukrajini moramo biti ujedinjeni i solidarni.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 u dvije posljednje godine 18 milijuna imigranata tražilo je azil u Bugarskoj. Osim toga 8 tisuća e, drugih je, uložilo zahtjev za azil u okviru propisa Dublin 2. Bugarskoj je vrlo teško što te zemlje ostaje na teritoriju prve države članice na čije su tlo stupili. To stvara probleme za našu zemlju, a to je integriranje u šengensku zonu i pitanje e, e, izbjeglica. To je vrlo povezano sa pitanjem vanjskih granica Bugarske i to treba biti dio programa rada e, Europske komisije za ovu godinu. To treba biti prioritet ne samo za Bugarsku, već i za cijelu uniju. Hvala vam, zastupnica Šojdrova ima riječ. Dragi kolege, svrnula bih vašu pažnju na situaciju odnosima Europske unije i Rusije koju smatram problematično. Ruski ministar obrazovanja izdaje službeni dokument kojim poziva sve učilišta da, citiram, e, proaktivno obavještavaju o europskim aktivnostima na ruskom teritoriju, a te aktivnosti naziva europskom propagandom. Mi koji smo živjeli u totalitarnim režimima znamo da to znači da ruska vlada želi veću kontrolu nad sveučilištima i znanstvenom zajednicom. Ministarstvo traži informacije o programu Erasmus i prije bilo kakve e, rasprave studenata sa europskim stručnjacima želi ih obavijestiti o službenom ruskom stavu. E, istaknula bih važnost ove situacije i želim podržati Europsku ambasadu u Moskvi jer ovakav jednostrani korak ruskog ministarstva opasan je signal po pitanju ograničavanja sloboda. Studenti su uvijek bili predvodnici u demokratskim promjenama, a ruski režim se toga očito boji. Hvala vam. E, zastupnik Branin. Hvala vam. Prošli petak posjetio sam ljekare u svojoj izbornoj jedinici Tamblandu na sjeveroistoku engleski sastao sam se sa poljoprivrednicima McDonald'som i Gibom, Richardom i Gibom koji imaju 300 krava na svojem imanju. Kao posljedica pada cijena mlijeka tijekom proteklih 8 mjeseci sada e, imaju četvrt milijuna funti manje prihoda i bore se preživljavaju kao i drugi mljekari diljem Velike Britanije. Što učiniti? Jedna stvar koju potrošači mogu je da se traže od svojih e, predstavnika i šefova supermarketa da traže da se poljoprivrednicima isplati poštena cijena. Ispravno je da poljoprivrednici drže krave no, i da uzimaju njihovo mlijeko, no nije ispravno da veliki lanci muzu potrošači. Zahvaljujem Ovime završavamo jednominutne govore. Imam još dva priopćenja od kluba zastupnika ECR. Dobio sam zahtjev da se zastupnika Kamala imenuje e, članom odbora AFET. Drugo, gospodin Georgius